Drage mes chers nous allons immédiatement... Euh, kolege, odmah ćemo krenuti s glasovanjem. Imamo četiri dosjeja na glasovanju. Ako se slažete, e, jesu li svi spremni? Svi su spremni. Onda ćemo što se tiče Baskije i Kanarskih otoka, molim tišinu. S jedne na druge strane Španjolske. Eto upravo ćemo glasati o izvješću Gabriela Matua o ikatu. Jeste li spremni? Odmah ćemo već na glasanje. Amandman 3 i 7, to su identični amandmani. Dakle, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvajaju se. Četvrti amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 28. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 29. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Osmi amandman. Zatvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 30. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 31. amandman. Zatvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 32. amadman i 9. amandman su identični amandmani. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje, usvaja se. 5. amandman, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje, usvaja se. 10. amandman, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Šesti amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 11. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 12. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 13. amandman, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 14. amandman, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 15. amandman, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 7. amandman, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 17. amandman. Da, 16 se ne usvaja. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Osmi amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se i to jednoglasno. Deveti amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Deset amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 11. amandman. Otvaram glasanje. E, 18. amandman. Predsjedavajući se ispričava. Dobro da ste pratili. 10. 11. 18. svejedno. Uglavnom, sada je ovo 18. amandman, zatvaram glasanje. 18. amandman, gospodin Enju, i usvaja se jednoglasno. Ne skroz jednoglasno, ali usvaja se. Sada 11. amandman. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 12. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 19. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 13. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 34. i 20. amandmani. Oni su identični. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 14. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 15. i 35. amandman. Oni su identični. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvajaju se. Onda prelazimo na 22. amandman. 22. amandman, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 16. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 23. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 17. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 24. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 25. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 26. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 27. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 28. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 29. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 30. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 31. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis broj 2. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 33. amadman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 34. amadman, Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 35. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 19. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 37. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 36. amandman, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 37. amandman, otvaram glasanje. Odbija se. 20. amandman, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 38. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 21. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 22. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 38. amandman. Hvala vam, dragi prijatelji. Hvala što ste me podsjetili na to. Dakle, prelazimo sada odmah na 40. amandman, ako se slažete. 40. amandman, da, otvaram glasanje. Glasanje je zatvoreno. I amandman se usvaja. I stoga sad Prelazimo na uvodne izjave. Amandman prvi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis broj 1. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. I onda možemo odmah prijeći na 26. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Treći amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 27. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Četvrti amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Drugi amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. I sada ćemo glasati o zakonovnom prijedlogu. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. I sada ćemo odmah prijeći na glasanje o početku pregovora s vijećem. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se. Hvala vam, dragi kolege. I bravo kolegi Gabrielu Mati. Sada ćemo prijeći na izvješće o zemlju to izvješće našeg kolege Marka Frontea. Odmah ćemo krenuti sa kompromisom broj 1. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se. Prelazimo odmah na 26. amandman. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se. Kompromis broj 2. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 35. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 36. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Dakle, šesti amandman iz odbora EMPL. I glasanje je završeno. Usvaja se. Kompromis broj 3. Otvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 41. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 44. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 45. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 46. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 48. amandman, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 49. amandman, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis broj 4. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis broj 5. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 58. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 59. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis broj 6. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 62. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 63. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 65. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 64. amandman. Ne. U redu je. Kompromis broj 7. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis broj 8. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 74. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 75. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 76. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 77. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis broj 9. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis broj 10. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 88. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 89. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 90. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis broj 11. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 94. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 95. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis broj 12. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 99. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Stoti amandman, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 101. amandman, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 102. amandman, otvaram glasanje. Usvaja se. 103. amandman, otvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis broj 13. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 104. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 109. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 110. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 111. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 112. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 113. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis broj 14. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Odmah prazimo na 118. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 119. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo sada na amandmane iz odbora za zapošljavanje. MPL 3. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. MPL 8. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 12. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 13. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. plus 15. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Također se usvaja. Odmah pazimo na kompromis broj 15. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 127. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 129. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Prelazimo odmah na kompromis broj 16. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se i to je jednoglasno. 134. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Kompromis broj 17. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 139. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 141. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 142. Amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 143. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 144. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 145. amandman, da. Otvaram glasanje. Glasanje je završeno. Usvaja se. 146. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 148. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 149. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis broj 18. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman MPL 2. A, da, ispričavam se, kompromis broj 19. Kompromis broj 19, zatvaram glasanje. Da, usvaja se. Sada imamo Drugi amandman iz Empla. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 156. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Empl 11. Ne, on se ne usvaja. 157. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 158. amandman. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 159. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis broj 20. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Ample 4 U 27. stavku. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 163. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 164. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 165. amandman, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 166. amandman, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 167. amandman, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. One izjave. 6. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sedmi amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Osmi amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Deveti amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Deseti amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 11. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 12. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 13. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 14. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 15. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 16. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 17. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 18. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 19. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 20. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 21. amandman. Otvaram glasanje, zatvaram glasanje. Odbija se. 22. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Citati. Amandman prvi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Drugi amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Treći amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Četvrti amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Peti amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada ćemo glasati o izvješću. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Izvješće se usvaja. Čestitke kolegi Afronteu. Sada ćemo da prijeći na izvješće naše kolege Ricarda Sarao Santosa o svemirskoj strategiji. I odmah ćemo prijeći na šesti amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sedmi amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Osmi amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Deveti amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Deseti amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 14. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 15 amandman, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 11. amandman, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 12. amandman, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 15. amandman, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 16. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 17. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 18. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 19. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 19. amandman. Otvaram glasanje. Usvaja se. 20. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 21. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 22. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 23. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 24. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 25. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 26. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 27. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 28. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 29. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 30. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 31. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 32. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 33. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 35. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 34. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 36. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 37. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 38. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 39. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 40. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 41. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 42. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 43. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 44. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 45. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 46. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 47. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram. Usvaja se. 48. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 49. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 50. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 51. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 52. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 53. amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Uvodne izjave. Amandman prvi. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman dva, Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Treći amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Četvrti amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Peti amandman. Isprike. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada ćemo reći na rezoluciju. Glasanje je otvoreno. Glasanje je završeno. Izveće se usvaja. Čestitke Marko Frontu na njegovom izvješću. Ne, Ricardi. Ne, ne, ne. Marko nije ništa rekao. Baš je simpatičan. Marko je rekao da, da je u redu. Bio je zadovoljan. Ispričavam se, Ricardo. Moje isprike. Ali treba dati Cezaru ono što pripada Ricardu. Sada imamo rezoluciju o Ujedinim narodima. To je samo jedno glasanje, ako se slažete. Koordinatori su se složili s time da vam to danas stavim na glasanje u ovom obliku i stoga otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Hvala vam. I ovo je upućeno komisiji, a ne nije od Marka niti Rikarda. Hvala vam lijepa na glasovanjima. Dosta smo bili brzi. To je dobro. Nous attendons maintenant euh, Pričekat ćemo našeg prijatelja Mašada.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 chers collègues, les Britanniques là. Dragi kolege, Britanci, vi tamo. He's not going to let me speak. All right. Tout à l'heure, monsieur Agnew, tout à l'heure. Installez-vous. Molim vas, vratite se na svoja mjesta, sjednite. Samo trenutak, molim vas. Non, j'ai ça, moi. He will say that his chair Ako ne sjednete, upotrijebit ću ovo. E, gospodine Anju, želite riječ? Da. Ispričavam se samo malo. Ja bih htio e, reći nešto o postupku e, i to vezano uz ovo zadnje glasovanje. Ovdje stoje na našem popisu na glasovanje da će se glasati dvije stvari, a glasovali smo jednom. Prevoditelj nije rekao da je došlo do konsolidacije, i e, na sastanku koordinatora odlučeno da će se glasovati dva puta, jedno smo glasovati. ja sam zapravo glasovao krivo zbog toga. I isto tako e, se to dogodilo i sa asistentima nekih drugih zastupnika. Euh, en effet, en effet, j'aurais dû vous faire voter deux fois, vous avez da, imate pravo. E, trebali smo glasovati dva puta, a glasovali smo jednom. Radi se o rezoluciji za UN. O tome govorite, gospodine Anju, zar ne? Da. Da, e, ovo je na neki način prigovor na postupak. u pravu ste. Ako želite, možemo možemo glasovati ponovno. Može to najjednostavnije. Dakle, ako želite, molim vas, e, izvucite svoje kartice. E, na nju rijetko dolazite, ali kad dođete, dođete nas malo izgnjaviti. Zato vas volimo. Evo, dragi kolege, glasovat ćemo ponovno, e, barem vi koji ste ostali e, ovdje. Oni koji su dakle ovdje, glasovat ćemo o dva pitanja, a ne o samo jednom. Dakle, prvo, e, prvo glasovanje je za pitanje za usmeni odgovor. Otvaram glasovanje. Žao mi je što vas, e, sam vas uznemirio. U redu je, zatvaram glasovanje. Tko nije glasovao? Ulrike. E, ti, ti glasaj za. Ti, ti glasaj za. U redu, hvala. Zatvaram glasovanje. Očito je da je jednoglasno um, usvojeno uz e, suzdržanost gospodina Anjova kao i prije. A sada glasujemo za cijelu rezoluciju, ako se slažete. Ajmo, ajmo. Svi su glasovali. E, dva glasa nam nedostaju. U redu je. Svi su dakle glasovali. Gospodina nju niste možda zaboravili glasovati. Zatvaram glasovanje. Očito rezolucija je usvojena e, sa šest, 16 e, glasova uz jedan glas protiva, to je gospodina nju. C'est exactement la même chose qu'avant, donc comme ça. Potpuno ista situacija kao i prije. Sada ćemo prijeći e, na sljedeću točku dnevnog reda. Radi se o razmjeni gledišta. E, doviđenja, gospodina Nju. Gospodina Nju, doviđenja. Bye bye. Doviđenja. Merci d'être venu, monsieur Agnew. Thank you very much. Puno vam hvala gospodina Nju je specifičan. On je istovremeno i britanac, a simpatičan je. No, no, Nisam rekao da to vrijedi za sve. E, Richard, e, ti ne spadaš u tu grupu. Naravno, mislim na one koji se zalažu za Brexit, a ne oni koji su se e, borili protiv toga poput tebe. Dakle, želim dobrodošlicu e, Joao Mačadu, glavnom direktoru glavne uprave za pomorstvo i ribarstvo. Hvala vam što ste došli. On će nam govoriti o prioritetima u području e, ribarstva za 2017. godinu u kontekstu Brexita, naravno. E, jako, nekoliko dosijeja se sada razmatra E, predstavit će plan za upravljanje e, stokovima u Jadranu, e, a isto tako će nam govoriti i o planovima za Mediteran. Isto tako danas će se održati važan sastanak u kontekstu seafooda. Prvo ću dati riječ naravno koordinatorima, a nakon toga zamjenicima koji žele govoriti. E, molim vas da poštujete vrijeme koje ste dobili za izlaganje. Još jednom žao, hvala što ste nam danas došli i odmah ti dajem e, riječ. Hvala Ala. Zadovoljstvo mi je ponovno biti ovdje i drago mi je što imam mogućnost razgovarati s vama o nizu pitanja koja, e, kojima se sada bavimo. Na početku ću reći nešto o Brexitu. Kao što znate, nakon obavijesti koje, koju je Ujedinjena kraljevina predala, e, kojom nas obavještava e, da će napustiti Europsku uniju, to je obavijest 29.3. E, došlo je do priprema za pregovore u kontekstu izlaska Velike Britanije. Europsko vijeće sada treba konsenzusom usvojiti niz smjernica um, o redovitom ili urednom uh, izlasku um, Velike Britanije do kraja travnja. Komisija će predstaviti uh, preporuke o uh, pregovaračkim direktivama. direktivama. u, drugoj polovini svibnja vijeće će to usvojiti. Nakon što ih vijeće usvoji, te direktive će omogućiti e, početak stvarnih pregovora i to vjerojatno će biti početkom e, lipnja. Gospodin Barnier, bivši e, povjerenik i bivši ministar, imenovan je glavnim pregovaračem i on će pregovarati u ime Europske unije. S obzirom na odredbe ugovora o Europskoj uniji, Pregovori se moraju završiti do 29.3.2019. E, godine. Ako se ne, do tada ne postigne sporazum, e, ugovori će se prestati primjenjivati na e, Ujedinjenu kraljevinu. Ako i kada se sporazum postigne, mora ga mora ga usvojiti vijeće kvalificiranom većinom a također je potreban e, pristanak Europskog parlamenta i to putem nadpolovične e, većine. potreban naravno e, prema ustavnim odredbama države članice moraju provesti ratifikaciju. U prvoj fazi pregovora usredotočit ćemo se na sporazum i to prije svega na proračunska i financijska pitanja, kao i na prava građana. Kad je riječ o ribarstvu, uvjeren sam da ste svjesni e, značajnih izazova koje donosi Brexit. Evo da ću vam samo e, nekoliko podataka o tome. E, trenutno dijelimo više od 140 stokova s Ujedinjenom kraljevinom. Drugim riječima, ti stokovi trenutno su nešto čime upravlja Europska unija, ali uglavnom očekujemo da će e, zajednički time, tim stokovima upravljati Europska unija i Ujedinjena kraljevina. Biće e, izazov u ovim turbulentnim vremena, vremenima osigurati zajedničko upravljanje. Općenito gledajući ribolovne mogućnosti u vodama e, Ujedinjene kraljevine su značajne za europske flote i to u Atlantiku i uz obalu Sjevernog mora u, kao što e, mi e, ribarimo u njihovim vodama, e, Britanci ribare i u europskim vodama. I tako treba isto tako dogovoriti tko smije loviti koliko, gdje i pod kojim uvjetima. Isto tako imamo vrlo intenzivne trgovinske odnose u području morskih plodova i to u oba smjera. E, postoje, dakle to su ta važna, a još su i neka druga praktična pitanja koja treba riješiti. Među ostalim i utvrditi iste uvjete e, za ribare iz Europske unije i Ujedinjene kraljevine. E, preuzimanje europskog zakonodavstva u britansko zakonodavstvo moglo je predstavljati važan element u osiguravanju tih jednakih uvjeta za sve. S obzirom na sveukupni pristup pregovorima i kao što ćete vjerojatno razumjeti, nemamo detaljnije indikacije u ovoj fazi o kalendaru i preciznim vremenskim rokovima za pregovore. E, očekujemo, dakle, da će početkom e, lipnja se održati izbori u Velikoj Britaniji, a to će sasvim sigurno utjecati na početak, e, datum početka pregovora. E, kao što znate, ne možemo se upuštati u neke spekulativne komentare o tome što bi se moglo ili što se ne može dogoditi tako da neću biti u mogućnosti de, e, ulaziti u detalje oko prioriteta i e, vezano uz e, strategiju pregovaranja. gospodin Barnier je glavni pregovarač i radi na, on radi na tome. Mislim da treba od početka svima nama je biti jasno da ćemo učiniti sve što je u našoj moći kako izlazak Velike Britanije ne ugrozi od održivo i odgovorno upravljanje e, ribolovnim resursima i nećemo ugroziti e, povjerenje europskih ribara u ove pregovore. Veselim se razgovoru o ovim temama s vama. Također koristim ovu prigodu da spomenem još jedno pitanje za koje znam da parlament i da, da pa, ovaj parlament i ovaj odbor na tome rade i znam da ćete eh, kasnije tijekom jutra o tome razgovarati. Radi se o samoinicijativnom izvješću eh, parlamenta o eh, zajedničkoj komunikaciji komisije i visoka predsjednica Mogherini su objavili vezano uz međunarodno no upravljanje oceana. Pozdravljam odluku parlamenta da pripremi to izvješće na vlastitu inicijativu. Pogotovo pozdravljam činjenicu da ovaj odbor priprema mišljenje o tome. Znam da ćete prvu razmjenu e, gledišta o nacrtu mišljenja e, održati kasnije tijekom današnjeg jutra. Kao što je povjerenik Vela e, prošli mjesec rekao, ova komunikacija je prioritet. To je prvi puta da Europska unija i komisija su izdali dokument o politikama e, koji se odnosi na međunarodno upravljanje oceanima, a to je e, tema koja postaje sve važnija na međunarodnom planu. Ta komunikacija povezana je sa europskom globalnom strategijom za e, vanjsku i sigurnosnu politiku, a također je povezana i sa reformiranom zajedničkom ribarstvenom politikom i ciljo je naravno i boru protiv nezakonitog ribarstva. Također pruža dobru mogućnost za Europsku uniju da postane predvodnik u rješavanju ovih pitanja. Europska unija već sada predstavlja međunarodnog lidera u pogledu upravljanja oceanima te igra e, doista važnu ulogu u postizanju sporaz dogovora o važnim međunarodnim pitanjima vezano primjerice uz e, e, u enov program za postizanje ciljeva održivog razvoja do 2030. godine. Kao što znamo, postoje pregovori u, u ENU, a važno je regulirati ribarstvo u eh, središnjem arktičkom eh, oceanu. Vijeće podržava komunikaciju te su, eh, su, te su poslali pozitivan signal da se ide dalje s time. S ovom komunikacijom mi predlažemo 50 vrlo konkretnih Dakle, ni u kom slučaju generičkih, već konkretnih aktivnosti u okviru tri prioritetna područja. Prvo područje je poboljšavanje sadašnjeg e, okvira međunarodnog upravljanja e, oceanima. Drugo je smanjivanje ljudskog pritiska na oceane te osiguravanje e, uvjeta za razvoj održivog plavog gospodarstva i treće povećavanje i osnaživanje spoznaja i podataka o oceanima neke od ovih aktivnosti imaju vrlo snažne e, ribarstvene komponente. Doista se veselim e, odnosno rado bih da, dobijemo potporvog odbora e, i veselim se mišljenju ovom odboru kao i mišljenjima koje će se odborima koji će se uključiti u davanje svoga mišljenja. Pritom mislim na odbore Envi i Tran. Kao što znate, e, mi ćemo na, Malti na jesen e, održati konferenciju, veliku međunarodnu e, konferenciju s ciljem zaštite očuvanja oceana. A sigurno ste čuli za nedavnu inicijativu povjerenika Vele. Radi se o inicijativi Medfish Um, forever, uh, gdje su se u, u tu inicijativu uh, su se uključile 13 zemalja, uh, mediteranskih zemalja i cilj je razgovor o um, razvoju Mediterana u idućih 10 godina. Ako vas zanima, možemo i o tome razgovarati. Evo tu ću, gospodine predsjedavajući, stati i rado ću saslušati vaše komentare i pitanja. Hvala, Joao. Prvo ću dati riječ koordinatorima, imate svaki po tri minute, molim vas držite se zadanog vremena. E, Gabriel Mato je prvi. Hvala, gospodine predsjedavajući. E, imamo samo tri minute, e, pa ću onda prijeći na stvar. Prije svega ću se osvrnuti na dvije stvari. norveški ministar e, za ribarstvo je došao jučer i govorio je o jednom pitanju. On je iskoristio prigodu da napadne Europski parlament, e, što mislim da je napad bez presedana ideje su bile prilično jasne, mi ćemo dakle, oni će nastaviti istim putem i neće davati nikakva ovlaštenja brodovima. Kao što je Pakomijan rekao, ovo je jasan primjer diskriminacije, pa me zanima što će povjerenik napraviti po tom pitanju. Uvjeren sam da e, da, komis, da komisija i povjerenik žele podržavati prava koja proizlaze iz temeljnih ugovora jučerašnji susret bio dosta težak. E, danas smo glasovali o rezoluciji o preporuci, što je povezano s ajkadom. Prošlo je 8 ili 9 godina od, od sastavljanja te rezolucije. Ako pogledate razloge za to, čini se da ne postoji nikakav temelj. Možda je to povezano s hijerarhijom ili s politi uključenim političkim tijelima, ali čini se da je nemoguće donositi odluke brzo. I mislim da trebamo uložiti više e, truda kako bi preporuke, ove preporuke e, bile preuzete što je prije moguće. Ne mislim e, preko noći, ali smiješno je da je, nam je potrebno 8 ili 9 godina da dođemo do te faze. Naravno, potrebne su dvije ili tri godine obično da se to napravi, ali ovo se čini ipak malo pretjeranim. Kad je riječ o ajkatu, e, oni su, oni redovito e, usvajaju nove propise i mi to trebamo usvajati brzo, moramo brzo reagirati. E, primjer toga je mediteranska sabljarka, međutim već je ajkad usvojio novu preporuku u tom smislu i mislim da trebamo učiniti nešto kako bismo e, brže djelovali. E, kad je riječ o Brexitu, imam samo još 15 sekundi, e, za Španjolsku je doista jako važno da se to riješi. Imamo 80 plovila u tom području i treba nam zaštita za te brodove. Jako je važno da se osigura pravičan pristup e, vodama, za, a za uzvrat e, oni mogu dobiti pristup našem tržištu. Evo, to je nešto što ćemo mi pomno pratiti. E, to je nešto što je jako važno za velik broj europskih plovila, da mogu i dalje loviti u britanskim vodama. Hvala. Sada predajem riječ Rikardu. Hvala, gospodine predsjedavajući htio bih zahvaliti e, glavnom direktoru što je došao i čestitam mu isto tako na viziji. U ime SID-a e, htio bih i naglasiti neke važne točke. Prvo, kad je reč o Brexitu, htio bih reći da, kao što znate, Brexit je jako važan e, za e, britanske i europske ribare. Na tisuće europskih ribara lovi u vodama Ujedinjenog kraljevstva i obratno. Htio bih istaknuti da iz perspektive ribara dogodit će se e, promjena u morskim granicama, što nije slučaj s kopnenim granicama, one se naime neće mijenjati. U tom smislu trebamo iskazati solidarnost sa glavnom upravom Mare u budućim pregovorima. I mi smo ovdje kako bismo surađivali s vama. Za glavnu upravu Mare bitno je da vi doista pazite na e, periferne regije. U posljednjih nekoliko mjeseci e, pojavili su se E, znači, pokazala se upravo ta slabost, a radi se o nezaposlenosti mladih koja iznosi više od 50%. E, Članak 349 e, ugovora o Europskoj uniji se koristi uspješno u području poljoprivrede i to je to su nedavno pokazale i neovisne ocjene koje su e, izdane. Nadalje, važno je pratiti e, znanstvene i tehničke savjete za područje ribarstva i nedavno smo suočeni s komisijinim inicijativama, dakle s delegiranim aktima, koji djeluju kao da su kontradiktorni s preporukama, odnosno s tim savjetima. Dakle, postoje političke odluke koje se donose, a one se moraju više temeljiti na, na znanstvenim e, savjetima. I to, to je nešto što treba reći odmah na početku. To je isto tako važno i e, u kontekstu Ujedinjenih naroda. Znanstvena diplomacija e, koja se temelji na informacijama iz znanstvenog svijeta, to je nešto što je važno. COP21 e, obuhvaća i oceane. Treba naglasiti, odnosno povećati važnost oceana u kontekstu globalnog zagrijavanja i to bih stavio isto tako u kontekst znanstvene diplomacije. Hvala. E, Peter Van Dalen u ime EKR-a. dobrodošli gospodine Mačado. Imamo nekoliko stvari koje bi željeli reći. Kao prvo, ovaj e, e, Ministar Sandberg iz Norveške je rekao da bi želio razgovarati s nama o ovom sporazumu. Međutim, istovremeno je rekao da on zaista ne podržava dijalog. Jučer sam postavio pitanje e, predsjedateljici i tajništvo će provesti analizu pravnih e, koraka koje bismo mogli poduzeti protiv Norveške. E, imamo Međunarodni sud u Hagu i slično. Želio bih čuti koje je vaše mišljenje o tome. Drugo, kada se radi o Brexitu, Jako mi je drago da i mi i vi u glavnoj upravi Mare e, ste zainteresirani za raspravu o Brexitu. Međutim, ona nije e, jako mjerodavna. Ono što je bitno je da gospodin Barnier ima ribarstvo na prvoj stranici e, svojeg dokumenta za pregovore, a ne e, fusnotu na 78. stranici. Zato bih e, želio znati na kako izgleda ovaj predmet gospodina Barnija i je li ribarstvo za njega na prvom mjestu na dnevnom redu kao što je to za nas. E, čuo sam da ste rekli da postoji veza između ribarstva i unutarnjeg tržišta. Pretpostavljam da ljudi iz odbora za unutarnje tržište imaju također nešto za reći o ovome. E, sada gledamo što će se događati 2019. godine. U nekom trenutku u toj godini ćemo morati sklopiti jedan e, privremeni sporazum o porezima na ukupne, ukupni ulov. Na koji način ćete se baviti time? Jer to će biti jedna vrlo teška situacija. Gospodine predsjedatelju, drago mi je da gospodin Mačado ima e, ribarstvo i e, Brexit e, na prvom mjestu svog dnevnog reda. Međutim, to bi bilo važno i za ljude koji vode te pregovore, pa bi želio poslati tu poruku putem gospodina Mačada i pregovoračima. Hvala. Gospodin Pinto ima riječ na tri minute. E, hvala lijepa gospodine predsjedatelju. I ja e, pozdravljam e, glavnog direktora, on je moj sudržavljanin i želio bih mu čestitati na kvalitetu i izjave i i bojazni koje su i koje dijelimo i mi. E, primijetio sam jednu vrlo integrantnu situaciju vezanu za Norvešku. Mnogi ribari s kojima sam razgovarao u Portugalu optužili su Evropsku uniju da daje dosta velike e, popuste, e, povlastice Norveškoj. A i unutar liberalne politike mislim da Norveška na neki način vlada više od drugih eh, država članica. Je li to istina, želio bih znati, ili su ta samo špekulacije? Kako bi se samo pokazalo da eh, nismo dovoljno strogi u našoj regulativi. Međutim, i u Europskom parlamentu sam vidio da neki zastupnici reagiraju protiv nečega E, što se može nazvati arogantnim stavom od strane Norveške prema Europskoj uniji. S tehničkog stajališta, uzevši na znanje da naravno moramo uzeti u obzir i političku situaciju, ali ona ne smije biti e, u prvom planu intervencije glavne uprave za, za pomorstvo i ribarstvo, ali mogu li svejedno pitati s tehničkog stajališta postoji li, postoji li kakve mjerodavne ideje vezane za ono što je radila Ujedinjena kraljevina e, u odnosu na ono što predstavlja Norveška. Možda bi to bio način kako bi e, pomogli pregovorima koji će biti dosta teški i složeni kada se radi o Brexitu. Postoje dvije stvari koje želim naglasiti, a koje će se sigurno pojaviti, a one su temelj tog problema. Kao prvo, suverenitet e, unutar e, u Europske unije, a drugo pitanje je vezano za protekcionizam. Te dvije političke dimenzije su zapravo e, gotovo iste stvari. Dakle, radi se o e, trendu izolicionizma unutar Europske unije i unutar država članica, a Ujedinjena kraljevina je glavni e, protagonist toga, ali postoje i druge zemlje kao što su Nizozemska, Austrija i Francuska, ako uzmemo u obzir rezultate nedavnih izbora. Želim znati kako to može utjecati na ribolovnu politiku. A želim pitati, postoje li kakve nove, e, nova, nova stajališta kada se radi o paradigmi održivosti? Kada se radi o kakvoći mora, kakvoći ribe i okoliša u oceanu. Hvala Antonija. Sada gospođa Engström Very warm welcome to Mr. E, želim gospodinu Mačadu što je došao na naš odbor. Ovo je zaista godina oceana i zaista sam zadovoljna što radimo zajedno s komisijom i sve što možemo učiniti zajedno e, kada se radi o ovoj važnoj temi. E, komisija e, govori o nereguliranom i neprijavljenom i nezakonitom ribarstvu, ali i o oceanima i o Malti. E, želim naglasiti još jednu važnu inicijativu a to je rad e, inicijative za transparentnost prispastva koje su uspostavili e, jednake uvjete za sve e, među zemljama koje se bave ribarenjem, a u četvrtak će usvojiti standarde. Već rade dvije godine na tim standardima, a to će biti kraj pripremne faze, a nakon toga će oni moći E, proizvoditi izvješća. To je vrlo pohvalna inicijativa koja će nam pomoći da povećamo transparentnost koja nam zaista treba u svjetskom ribarstvu. Mislim da je ključno da Evropska unija to podrži E, za sada Mauritanija je e, pokrenula taj proces i financirala taj rad kako bi, e, dakle FETA mora osigurati veće financiranje za međunarodno tajništvo pa se nadam da će Europska unija i države članice moći doprinijeti takvom financiranju i promicati ovu važnu inicijativu. Danas ujutro smo odlučili pozvati Fiti da dođe na odbor Peš kako bi opisali svoj rad i kako bi nam rekao nešto, rekli nešto o ovom, e, ovoj važnoj inicijativi. I zaista se radujem što ćemo raditi na jednoj uključivoj i na jednom uključivom i transparentnom dnevnom redu s komisijom. Hvala. Merci, Hvala. E, Ulrike. Pour jedna minuta. Danke. Oh, hvala gospodine Mačado, hvala gospodine predsjedatelju. E, uvijek mi je drago vidjeti vas ovdje, ste uvijek vrlo informativni, a vašom nazočnošću pokazujete kakvu važnost pridajete ovom odboru. I činjenica da ste ovdje prije 29. travnja pokazuje upravo e, tu opredjeljenost vaše strane. E, želim nešto reći o Brexitu, posebno kada se radi o ovom, ovim obećanjima o nekom tvrdom Brexitu da će Ujedinjena kraljevina e, dati e, vode, britanske vode samo britanskim ribarima i to je u srcu ove rasprave i ne mogu vam ni reći koliko snažno to utječe na sam sektor. Zaista moramo biti dosljedni i proaktivni kako bismo osigurali da uzmemo u obzir e, sve ove posljedice. Željela bih znati nešto o dijalogu između komisije i parlamenta, posebno kada se radi o glavnoj upravi e, za ribarstvo i pomorstvo e, i ribarskim, eh, ribarskom sektoru. Hoćete li uvijek imati neku osobu koja će moći s nama razgovarati? Madame Brijanov, Hvala, stjena. Hvala. Eh, gospodine predsjedatelju, zahvaljujem i direktoru što je došao ovdje. Samo dva, e, dvije stvari koje želim reći imam jedno pitanje koje me muči pa želim znati što mislite o tome. Mislim da stvari što ćemo učiniti kada se radi o upravljanju oceanima će biti posebno važna jer neće uključivati samo e, e, ribarenje u centru zbivanja kada se radi o moru, ali bit će važne i sve komponente ribarstva jer mislim da će se ribari neće uvijek gledati, neće uvijek gledati na sebe kao na one koji su uvijek e, krivi ili odgovorni kada se radi o stanju stokova. Zato moramo zaista interdisciplinarno raditi. Ja bih rado bila došla na Maltu e, na konferenciji, ali mislim da je to onaj tjedan kad smo mi u Strasburu na plenarnom zasjedanju, pa neće dopustiti nama parlamentarcima da e, sudjelujemo u tome. Ali provjerit ćemo datume i vidjet ćemo e, možemo li tamo biti barem dan ili dva. Jučer, jučer smo razgovarali o više tema E, kada se radi o odnosu Europe sa drugim zemljama i ribarstvu. Tu je došao ministar iz Norveške, govorimo o Brexitu, e, govorili smo i e, o Mediteranu, o sredozemlju. Dakle, kako ćemo reći našim ribarima da imamo toliko pravila, a u Europi jedemo sve više ribe koja dolazi iz drugih zemalja, a koje ne poštuju sva ta pravila? Hvala, Anata. Klara Aguilera. Hvala, gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem gospodinu Mačadu što je ovdje došao i izlagao. Samo želim e, reći koje su naše bojazni, a to su spomenuli i drugi govornici a to je vezano za Brexit. Naravno, Španjolska ima jako mnogo e, plovila koji su tu uključena, ali isto tako se radi o stvaranju novih granica kada se radi o upravljanju morem i načinom na koji će, na koji će se upravljati tim sektorom. E, znam zašto je, ne znam je je ova tema toliko važna za gospodina Barnija kao što je važna za nas. S obzirom na ono što je rekao gospodin Mato u vezi s Norveškom, mislim da moramo imati, e, odnosno zauzeti pravi stav. Ono što se događa s Norveškom je teška situacija. Vidjeli smo to jučer iz primjedbi ministra. Pa bih e, željela da vi kažete nešto o tome i o prijedlogu za sredozemlje. E, kako bismo napredovali malo u tome. Hvala Monika. Nemam komentar, samo dva pitanja. Prvo je vezano za Brexit. Koje je vaše mišljenje vezano za sporazum između vas i trećih zemalja? Zato što je Ujedinjena kraljevina dio ovoga. Trebamo li zaista ponovno pregovarati jer e, imamo jedan vrlo težak zadatak. A drugo, e, trebamo uzeti u obzir kakav će život biti nakon Brexita. E,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 Hvala lijepa. Hvala i e, direktoru. Njegova nazočnost je izuzetno važna zato što imamo e, tri e, dosta važna pitanja pa je bitno da nas direktor čuje. Prvo pitanje je vezano za Brexit. Direktor je rekao da nemamo dovoljno konkretnosti. Nakon e, e, izbora u lipnju možda ćemo, će situacija biti jasnija. Pa zato bih zamolio da se govori o plavom gospodarstvu na temelju dijaloga među partnerima i trebamo imati jedan uravnotežen stav. Je li to istina? Zatim želim reći da Poljska i Norveška imaju izvrsnu suradnju. Poljska uvozi jako mnogo iz Norveške, imamo jako dobru suradnju. A što se e, tiče snježne rakovice, moramo postići konsenzus. Postoje mogućnosti za ulaganja, za sudjelovanje na temelju Pariškog sporazuma trebalo, bi, trebalo bi postojati i potpora komisije. Imamo tu i e, pitanje malog ribolova. Baltičko more je vrlo osjetljivo područje. A rijetko govorimo o ovoj temi. Međutim, postoje određene prijetnje i e, žao mi je, e, predsjednik je upravo prekinuo govornika. Riječ ima gospodin Kun. E, kao što je rekao gospodin Čado i kolege, jako je važno vidjeti na koji način ćemo se sporazumjeti na temelju međunarodnog prava mora. Ako Britanci zaista inzistiraju na ovih 200 morskih milja, onda će to biti zaista veliki problem. Nažalost, ovih 200 morskih milja, dvije trećine tih milja, se nalaze oko e, škotskih teritorijalnih voda, a ne znamo što će se dogoditi e, na unutarnjem planu u Ujedinjenoj kraljevini moramo uzeti u obzir činjenicu da se možda moramo sporazumjeti e, oko 12 e, morskih milja. A onda krenuti od e, tog temelja. Jednu minutu, izvolite. Završeno. C'est la parole à un autre Britannique sympathique. Još jedan drugi simpatični Britanac, to je naš prijatelj Richard Thank you. Um... Hvala lijepa. Isto o Brexitu. Još uvijek e, je u Britaniji rasprava vrlo živa između onih koji žele meki ili tvrdi Brexit i onih koji pokušavaju potpuno zaustaviti Brexit. I naravno s ovim e, izborima koji su najavljeni, komentari koje je dala komisija i ostali mogu biti vrlo osjetljivi u toj raspravi. Mogu li vas e, zamoliti da jako e, budete oprezni sa tonalitetom koje koristite? Dakle, nemojte reći ako nas isključite iz vaših voda, mi ćemo vas isključiti iz našeg tržišta. Nego obrnuto kažete, naravno e, i dalje možete prodavati i dobrodošli ste da prodate svoju ribu na, u europskim vodama, ali naravno uz uvjet da nam dopustite ribarenje u britanskim vodama. Da, istina je da je jako važan način na koji se nešto kaže. To se i naziva diplomacijom. Eto, dragi kolege, svatko ima prilike javiti se za riječ. Mislim da je Joao zapisao e, bit vaših pitanja i odmah ću mu sada ponovno predati riječ kako bi nam mogao odgovoriti na njih. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa svim e, E, zastupnicima i na članovima odbora koji su postavili vrlo mjerodavna pitanja. Pokušat ću odgovoriti po skupinama pitanja. Kada se radi o Brexitu, kao što znate, pregovori bi trebali početi sredinom lipnja, e, sredinom e, lipnja, da, a prvo bi se trebalo govoriti o povlačenju. E, dakle, kada se radi o ribarstvu, naša tema će se pojaviti kada započnemo govoriti o e, budućem okviru naših odnosa s Ujedinjenom kraljevinom. To ni na koji način ne znači da čekamo. Mi se zaista pripremamo već mjesecima za to i mogu vam sa sigurnošću reći da je gospodin Barnier zaista ozbiljno shvatio to. On je bio, ja sam bio među prvima koje je pozvao e, ja sam mu sve objasnio, on to dobro shvaća, on je bio e, u prošlosti i ministar poljoprivrede i ribarstva i on dobro shvaća koji su izazovi za ribarstvo. Od tada moj tim e, vrlo usko surađuje sa stručnom skupinom i potpuno je e, upoznat s onim što mi govorimo. Dakle, mogu vam sa sigurnošću reći da to nije fusnota u njegovom dosjeu, nego da se radi o jednoj od glavnih i složenih tema e, s kojima će se baviti tijekom pregovora. Ako imate nekoga, ako imamo nekoga u glavnoj upravi za pomorstvo i ribarstvo s kojim želite komunicirati, e, ja ću uvijek rado ovdje doći i dati vam informaciju o stanju stvari. To je za vas izuzetno važno, to je za mene izuzetno važno i biti ću na raspolaganju kada god želite doći i, kada god želite da ja dođem i razgovaram o tome. Dakle, ja sam zabilježio, zabilježio sve što, su, e, što ste rekli kao i e, ono što je rekao gospodin Corbin o tonu koje koristimo kada šaljemo poruke, a i e, koliko je važno imati pristup tržištu i pristup vodama. Neki od vas, e, gospodin Kun, je e, otvorio pitanje od ovih 200 milja. E, naravno, to će sve biti dio naših pregovora. Naravno, sve ovisi o našem okviru, o budućnosti naših odnosa s Ujedinjenom kraljevinom. To je sve još preuranjeno i sve što bih sada rekao bilo bi čisto nagađanje, a nema smisla da nagađam o tako E, bitnim e, i osjetljivim političkim temama. Mislim da to nije e, baš dobro, međutim to će sve biti teme kada započnu pregovori o budućnosti odnosa s Ujedinjenom kraljevinom. Kada se radi o Norveškoj i o Snježnoj Rakovici, sjećam se što je rekao jučer naš ministar, E, mislimo da je to bilo netočno i e, potpuno zbunjujuće. Kao prvo da mi izdajemo ne, nezakonite dozvole zato što e, za ribare koji ribare u kontinentalnom pojasu Norveške. To nije istina. Da, oni imaju odgovornost i suvereno pravo e, prema Pariškom sporazumu da upravljaju stokovima koji postoje u području Svalbarta. Međutim, to se čini na nediskriminatorni način, a oni to nisu učinili. Oni daju e, dozvole svojim plovilima i pokušavaju isključiti naše. To je potpuno zbunjujuće i e, netočno ono što je jučer rekao i mislim da je to vrlo kontraproduktivno jer mi e, surađujemo s Norveškom i dalje surađujemo i pokušavamo naći e, jednu nagodbu koja bi bila prihvatljiva za obje strane s time da očuvamo e, pravna tumačenja obiju strana, a ta pravna tumačenja se razlikuju i mislim da to nećemo riješiti e, tijekom tih pregovora. Nitko ne želi e, se pomaknuti od svog pravnog, pravnog tumačenja. Hoćemo li imati jedan međunarodni sporazum? Ne zajednica, ne unija mi nismo e, e, članice e, sporazuma iz Pariza, jer mislim neke države mogu koje su članice, ali mi nemamo nikakvog, nikakve ovlasti za međunarodnu arbitražu. Dakle, ono što trebamo učiniti je pronaći kompromis s Norveškom koji poštuje pravno tumačenje obje strane i dopusti objema stranama da spase svoj ponos. Nije da se komisija dovoljno ne trudi, mi se zaista trudimo i ozbiljno se bavimo time. Međutim, svako rješenje koje pokušavamo pronaći je rješenje koje je od interesa za dvije ili e, tri države članice koje ribare snježnu rakovicu, ali trebaju odobrenje 28 država članica, a za sada druge države članice kažu ne, nemojte prejudicirati ovo, nemojte raditi ono a to naravno ograničava naš manevarski prostor jer rješenje za dvije ili tri države članice e, znači da neke druge države članice govore da mi prejuduciramo naše stajalište. Mi pokušavamo pronaći rješenje koje je prihvatljivo za sve. Rasprave s Norveškom na razini pregovora su dobre. Nismo još postigli zajedničko stajalište, ali odnosi su dobri, pa sam bio iznenađen što je ministar ovdje došao, pa je e, pokazao ovakav e, nekonstruktivan stav. Ali možete biti sigurni da se nećemo pomaknuti s našeg stajališta. S druge strane imamo jako dobre odnose s Norveškom kada se radi o upravljanju e, stokova koje dijelimo. Ni na koji način ne mogu reći da Norveška odlučuje više nego mi i da previše povlastica dajemo Norveškoj. To nije istina. Svake godine kada pregovaramo o e, ribolovnom pojasu, oni to prihvaćaju u vijeću. Dakle, kad bi postojala neke povlastice koje bi njima davali, onda države članice to ne bi prihvatile u vijeću. Zato mislim da to nije slučaj. Ali i dalje ćemo biti vrlo, eh, ćemo pratiti tu situaciju sa snježnom rakovicom i pokušat ćemo naći rješenje. Znamo da postoji jedno plovilo koje je još uvijek eh, na kopnu, eh, da postoji taj predmet na sudu i da postoje druga plovila koja se zaustavljaju, a žele e, ribariti, e, odnosno loviti snježnu rakovicu, ali to ne mogu dok se situacija ne riješi. Pokušavamo na najbolji mogući način naći rješenje, ali to ne ovisi samo o komisiji. Moramo dobiti e, potporu i slaganje država članica. Kada se radi o preporuci kao koje je Dakle, preporuke i kada, kada su prihvaćene, one se izravno primjenjuju. To nije e, isprika, imate pravo. To traje predugo, trebamo e, to skratiti. Devet godina za prijenos tih preporuka je zaista predug. Da, postupak je zaista dug, ali mislim da postoji mogućnost da se to učini e, brže nego što je to devet godina. Zaista to uzimamo na znanje i vidjet ćemo što možemo učiniti kako bi se to popravilo u budućnosti. Još jedno pitanje koje je važno, a koje je gospodin Van Dalen e, postavio, jest e, hoćemo li e, nametnuti poreze za ribolovne mogućnosti ove godine vidjet ćemo kako će se stvari razvijati. Ujedinjena kraljevina je još uvijek e, e, država članica pa se ništa ne mijenja. Ove godine neće biti razlike, a niti sljedeće. Dok Ujedinjena kraljevina ne izađe, još uvijek trebaju ribolovne kvote, a o tome se odlučuje na vijeću krajem godina. Dakle, ne vidim nikakve prepreke, niti nikakve najave do sada da će se stvari pogoršati e, u odnosu na stvari kako su bile prije. Već smo u prošli studenog vidjeli da, prošlog studenog vidjeli da e, država, da Ujedinjena kraljevina igra iste igre kako je igrala i prije, dakle da nema nikakvih e, promjena u uspostavljanju kvota. Gospodin Pinto je spomenuo e, E, koji je, koji je utjecaj e, nacionalnih e, prava na zajedničku ribolovnu politiku. Nema nikakvih promjena, naravno imamo određenih izazova vezanih za obvezu iskrcavanja, ali to nije vezano za nikakav nacionalizam. Mislim da su izazovi koje imamo tehničke prirode i nemaju veze sa promjenama stajališta nekih e, država članica. Gospođa Armstrong je postavila pitanje transparentnosti, dakle transparent, međunarodna transparentnost e, ribarstva. E, UN, UN želi inicijative vezane za transparentnost i mi još uvijek gledamo koje su standardi FITIA. Biti ću otvoren. Pogledao sam posljednji nacrt standarda i eh, radi se o šest, sedam stranica informacija, a to a tu se radi o stvarima koje nisu toliko vezane za transparentnost, nego o stvarima, eh, o informacijama koje ne žele dati niti ribari, niti vlade, jer se radi o zaštiti podataka. Zaista bih pozdravio e, da ih e, pozovete na odbor i da vam predstave tu inicijativu. Mi podržavamo naravno inicijativu za transparentnost, ali moramo biti oprezni. Jer ponekad e, to može predstavljati veliki teret za ispunjavanje takvih standarda transparentnosti, a moramo vidjeti postoje li mogućnosti da mi damo svoje primjedbe kako bi smanjili opterećenje ovih, ovog, ovih e, e, sadašnjih e, nacrta standarda. Želio bih na ovom odboru raspravljao i s vama nakon rasprave s njima kako bi čuo vaša mišljenja. Na prvi pogled, kako sam ja to vidio, čini nam se da zahtijevaju jako mnogo informacija koje predstavljaju veliki teret. Kada se radi o sredozemlju, gospođa Brijano je postavila pitanje o tome da li će treće zemlje slijediti ista pravila. Kada pogledamo eh, ovaj, ove rezultate Medfish Forever, eh, vidimo da mnoge zemlje oko sredozemlja koje nisu u Europskoj uniji su potpuno podržale tu deklaraciju koja je zaista daleko eh, za, za sljedećih deseta godina i komisija je često govorila na ovom odboru da u nekim ribarskim područjima e, e, Ne možemo imati konzervativnu politiku u sredozemlju zato što mi slijedimo pravila, a Maroko i ostali ne slijede. Mnogo od tih pravila se, e, su vezana samo za Europsku uniju i kada se radi o tim pravilima moramo e, uspostaviti red, a nismo uspjeli uspostaviti red. I zato se nadam da ćemo e, uspjeti donijeti ovaj plan upravljanja Jadranom. Znam da postoje različita mišljenja vezana za uspostavu kvota za Jadran. Međutim, do sada smo pokušali uvesti neke druge e, mjere, ali situacija u stokovima se pogoršava. Jedino iskustvo u Jadranu kad smo e, doveli e, kote, a radi se o plavo perajnoj tuni, u tom slučaju je to bilo uspješno i zato ako želite sačuvati stokove i osigurati da ribari i dalje mogu ribariti u budućnosti, ponekad moramo E, uvesti jedne kratkoročne strože mjere kako bismo obnovili mogućnosti za ribarenje u budućnosti. Kada se radi o upravljanju oceanima, slažem se s vama, gospođo Brijano, i mnogim drugima koji su govorili o ovoj temi. Radi se o izuzetno važnoj temi. Ribarstvo ima e, veliki doprinos koji može dati, ali važnost oceana ide i iza toga. Ona je ključna i za naše preživljavanje ključno je za preživljavanje planete. Isto tako vezano je za sigurnosna pitanja u mnogim regijama svijeta, posebno ako pogledate e, Južno Kinesko more, e, Arktičko područje, e, koji su tamo rizici. Oceani postaju veliko sigurnosno i okolišno pitanje i pitanje resursa. I zato moramo održivo gospodariti oceanima Zaista se radujem mišljenju ovog odbora. Izuzetno je važno da dobijemo mišljenje vijeća koje smo već dobili i od parlamenta. To nam daje veći legitimitet e, e, politikama koje e, komisija želi provesti sljedećih godina. Žao mi je ako sam možda ispustio neka od pitanja Ali mislim da sam uglavnom e, spomenuo sva pitanja koja ste postavili. Hvala. Hvala vam lijepa, Joao, na ovom javljanju na tome što ste odgovorili na većinu pitanja koje su postavili kolege. Morat ćemo se vratiti na to vezano s pregovore o Brexitu u zadano vrijeme. Ja također imam poverenja u gospodina Barnija što se tiče komisije da će se dobro raditi na tom dosijeu. On jako dobro poznaje taj dosije. Između njega i Gefa Hofšteta mislim da možemo reći da će se doista obaviti dobar posao i morat ćemo se na ovo vratiti još u tjednima i mjesecima ispred nas. Zahvaljujem ti na prisustvu danas i želim ti zaželjeti sve najbolje u tom budućem radu i jer nas očekuju doista mnogo posla. Molim za pljesak. Hvala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 Molim vas za tišinu. Merci. Hvala vam. Dakle, radi se o e, očuvanju ribolovnih resursa i zaštiti morskih ekosustava putem tehničkih mjera. To je zakonodavno izvješće koje je dodijeljeno klubu zastupnika pp i gospodin Gabriel e, Mato je imenovan izvjestiteljem za taj dosje. Sve u redu? Da. Dobro, drago nam je što se dobro. Podsjećam da je komisija predstavila 17. Eh, eh, travnja u 2016. godini eh, zakonodavni prijedlog nakon mnogo znanstvenih rasprava o ovome. Primjerice, razgovarali smo o pojednostavljenju u listopadu i organizaciji u studenom i sada imamo još jednu zadnju razmenu gledišta prije nego što će e, nam kolega Mato 30. svibnja, ali to točno da, 30. svibnja predstaviti izvješće i odmah mu predajem sada riječ kao izvjestitelju. Hvala vam gospodine izvjestitelju, mislim da imamo vremena i stoga ću voditi malo dulje. Ovo je zadnje predstavljanje izvješća. To je doista izvješće o kojem smo mnogo govorili ovdje u ovom odboru. Mislim da je ovo šesta razmjena gledišta o ovom izvješću i onda ćemo odmah nakon ovoga predati tekst e, za prijevod. Evo sad nakon mnoštvo sastanaka je tekst uvršen. Imali smo mnogo sastanaka sa dionicima, sa e, različitim stručnim odborima, sa udrugama civilnog društva smo održavali sastanke također. Imali smo dakle doista mnoštvo sastanaka i tehničkih sastanaka pa i sa vijećem i sa komisijom. I bilo je važno tako postupiti jer, kao što sam već rekao, radi se o izrazito složenom izvješću. No, nismo naravno ovdje htjeli upasti u zamku. Htjeli smo biti oprezni. A već smo i doživjeli e, prema našem iskustvu smo već vidjeli da ne bismo trebali biti predishitreni. Zbog toga smo pregovarali ovome, održavali smo sastanke i od rujna ćemo onda kreći još u daljnje pregovore. Mi smo spremni za to. Mi se slažemo sa komisijom što se tiče zakonovog prijedloga o tehničkim mjerama, da ih treba pojednostaviti i da to treba uključiti u uredbu. Kao što smo i često rekli, to je načelo koje smo uvijek podržavali, to je ono načelo regionalizacije. Dakle, oba aspekta tu trebamo pomiriti. S jedne strane regionalizaciju, a s druge strane pojednostavljenje. Što se tiče ciljeva, i o tome smo često govorili. Tu se radi o tome da trebamo imati sustav upravljanja koji će biti orijentiran na postizanje rezultata. To je nešto s čime se slažemo kao cilj. I naravno, točno je da se ne možemo složiti s time da u općenitim ciljevima imamo skoro e, cjelokupnu težinu zajedničke ribarstvene politike koje stavlja na tehničke mjere. A tehničke mjere su dodatna mjera, poput kvota ili višegodišnjih planova upravljanja, a ne ključna mjera. E, I zbog toga nam je svakako jasno da, e, iako ovo ima određenu važnost, da to ipak nije jedino o čemu se tu radi. Zatim to treba također povezati i sa svim onim e, direktivama, posebice e, to treba povezati sa okvirnom direktivom o pomorskoj strategiji. Dakle, tu se na neki način radi dvostruki rad. Zatim članak četvrti. Tu postoji jedan problem kojeg trebamo riješiti. To smo isto tako često rekli. Dakle, radi se o e, stvarnoj definiciji naslova. Tu komisija želi proširiti te pojmove. Mi smo rekli da prema našem mišljenju to nije nužno najbolje rješenje kada se radi o ciljenim vrijednostima, zato što mi želimo stalno moći povjeravati e, u kojoj su mjeri, tehničke mjere e, dobre i učinkovite. Zbog toga želimo govoriti o e, indikatorima učinkovitosti. Isto tako smo često govorili o jednom aspektu, to je dakle 5% e, ulova e, koja, vrsta koje su manji od minimalnih referentnih e, veličina. To je jedna iznimka od obveze iskrcavanja. Što se toga tiče, Europska komisija želi tu kategoriju povećati u okviru tehničkih mjera i ja se slažem s time. Dakle, ne radi se o tome da tih 5% treba biti e, pokazatelj, već da treba e, vrijediti e, MSY, dakle najviši održivi prinos, jer to je i općeni cilj u okviru ZRP-a kojeg svi dijelimo. Takav pokazatelj bi nam omogućio da možemo ocijeniti učinkovitost tehničkih mjera i to na temelju izlovljene E, vrste ribe uzevši u obzir dakle najviše održivi prinos. Zatim što se tiče okvirne direktive, jedna dalja greška do koje bi moglo doći ako se ovaj zakonodavni prijedlog usvoji u ovom obliku bi bio sljedeći. Primjerice, Europska komisija bi mogla odrediti ciljeve u okviru uredbe vijeća i parlamenta, a to ne bismo nikad mogli prihvatiti. Dakle, mi ne želimo da je komisija sama e, ona koja usvaja te ciljeve, a da vijeće i parlament e, onda moraju e, to odobriti. Zatim postoji još jedno drugo pitanje. Naime, okvirna direktiva o pomorskoj strategiji trebala bi sadržavati jasne E, treba biti uključena u jasne ciljeve, a ne biti uključena e, kod e, pokazatelja. Zatim međunarodni sporazumi u ovoj trenutnoj formulaciji u zakonovom prijedlogu moglo bi se činiti da bilo kakav međunarodni sporazum se može odnositi samo na tehničke mjere. Dakle, sporazum sa trećim državama. Ali mi želimo reći da se tu radi samo onim sporazumima koje je Europska unija potpisala. Zatim e, najudaljenije regije. Za njih nam je potreban poseban prijedlog jer su one u nepovoljnom položaju. Zatim aneksi, sada bih se malo osvrnula na priloge, to jest anekse. Što se tiče same formulacije koju nalazimo u naslovu, mnogo toga ovisi o onome što stoji u pojedinim direktivama, a to je još jedna daljna greška. Jer to nisu uredbe koje je donio Europski parlament i vijeće, to su uredbe koje su donijele države članice i one se moraju transponirati u europsko zakonodavstvo te se ne bi trebale izravno, eh, ne bi trebalo izravno utjecati na uredbu i zbog toga ne bi trebalo doći do interferenca. Trebalo bi to dobro razlikovati. Mislim, svakako se svi trebaju prižavati važećih direktiva. Zatim još nešto o prilozima. Primjerice, prilog vezan uz zabranjene vrste. Tu mislim da dolazi do eh, udostučenja vezano uz zabranjene vrste, dakle uz vrste koje se ne smiju ribariti. Tu imamo jedan prilog, prilog jedan. Mm, ne bi morali više ukazivati na zabrane vrste u direktivi o staništu kada bismo te zabrane vrste prenijeli tu u prilog broj 1 i onda bi se sve bilo ovdje obuhvaćeno. Naravno, e, to se ne može samo tako reći, mora se prvo pažljivo počitati e, sve tekstove i sljedeći put kada zaprimite tekst onda ćemo moći još detaljnije to sve analizirati. I zatim imamo tu jedan očit sukov s vijećem. Vijeće naime želi popis prioriteta uključiti, to je zadržati u uredbi o kvotama i o e, najvišem dopuštenom ulovu. A zatim postoji još jedan problem, to je primjerice veličina oka. Cilj ovog prijedloga je da pomirimo 33 uredbe e, koje nisu uvijek u potpunosti dosljedne i koje djelomično idu u različitim smjerovima. A prekomjerno pojednostavljenje s druge strane bi moglo smanjiti e, raznolikost europskog ribolova i zbog toga moramo biti jako pažljivi. Moramo vidjeti dok do koliko možemo ići sa tim pojednostavljenjem. To se tiče veličine oka u prilozima, a i nekih drugih aspekata koji su za, nas problematični. Dakle, pretjerano pojednostavljenje, kako nalazimo u prijedlogu, a to je nešto što smo usledili na svim sastancima koje smo održavali, bi se negativno eh, odrazilo na ribolov. Jer bi onda mnogi ribarski subjekti bili u vrlo teškoj situaciji. Zbog toga bismo trebali zadržati status quo. To na neki način govori i vijeće. Dakle, ne bismo smjeli htjeti odmah, odjednom sve promijeniti. Da, dakle, onda e, preko noći se sve promijeni. Ipak, e, treba priznati da je se komisija jako potrudila e, u smislu pronalaska nove formulacije, da izađe u susret vijeću kako bi se zadržio barem taj status quo e, važećih tehničkih mjera dakle tih tehničkih mjera koje vrijede za različite vrste ribolova. Da, dakle, ne dođe odjednom do zaustavljanja e, ribolovne aktivnosti. Zatim što se tiče različitih dijelova u e, aneksima. Tu sam pokušao koliko god sam to mogao se bovinuti za to da se naš stav što manje razlikuje od onoga što danas e, govore vijeće i komisija i oko čega su se oni složili. Vijeće je sada završilo sa poslom i izradilo je već završno izvješće i to nakon e, teških pregovora s komisijom. Ja smatram da je to dobro jer ako će se zadržati status quo onda bi nam to dalo određeno vrijeme kako bismo se mogli pozabaviti sa regionalizacijom. Dakle, da ne napravimo sada već jako veliku izmjenu, već da e, nakon toga imamo još dosta vremena da svatka strana može se pozabaviti sa regionalizacijom i da se svi mogu e, tome prilagoditi. Zatim još nešto o regionalizaciji. Europski parlament je smatrao da e, bi višegodišnji planovi trebali igrati odlučujuću ulogu u okviru zrp p-a. Ali Vijeće je zauzelo drugačiji stav i zbog toga bismo sada to htjeli isključiti iz regionalizacije. I zbog toga ćemo tu izraditi jednu pojednostavljenu formulaciju kako bi višegodišnji planovi mogli zadržati svoju značajnu ulogu u okviru regionalizacije. Zatim još jedna druga kompleksna tema vezana uz definicije. Europska komisija je iznijela mnoge definicije, neke od tih definicija su e, predetaljne, e, preopširne, e, kad kad proširuju područje primjene a mi želimo to sve što je moguće više pojednostaviti, dakle da to budu doista samo definicije, a ne da se izađe iz tog okvira i zbog toga ćemo ukloniti nekoliko tih deskriptora koji su do sada e, bili e, sadržani u definicijama i koji su te definicije učinili e, složenijima. Evo, kao što sam rekao, ovaj prijedlog je dosta ambiciozan, gdje se pokušava ostvariti teža. između aspekata koji se dosta teško mogu uskladiti. Dakle, s jedne strane regionalizacija gdje države članice ne bi smjele napraviti sve što žele, jer je regionalizacija nešto što se tiče zajedničkog temelja e, i to treba moći prilagoditi interesima pojedinih regija. Zbog toga ćemo mi izneti e, prijedlog i nadam se da će e, se tu svi interesi moći zadovoljiti. Zatim, još nešto kada će se ovo e, transponirati u nacionalno zakonodavstvo ili primjerice u neka zakonodavstva vezano u sredozemlje, onda se mi tu ne zalažemo za delegirane pravne akte. E, mi smo to već mnogo puta rekli, imamo već dosta iskustva, iskustva sa ZRP-om, znamo koliko problema imamo sa delegiranim aktima. Mi bismo radije vidjeli da se i dalje zadrži e, suodlučivanje i to za većinu pitanja s kojima se bavimo. Zatim, još tu imamo i daljne detalje, ali ja mislim da bi bilo bolje da se tim detaljima pozabavimo kasnije kada jednom zaprimite tekst. I naravno kasnije ćemo imati amandmane koje će se podnijeti u okviru zadanog roka i onda se nadam da ćemo imati dovoljno manevarskog prostora i dovoljno vremena kako bismo postigli konsenzus. Evo, sada bih zaključio ono što sam rekao na početku, imamo dakle četiri jasnih ciljeva, imamo dakle pojednostavljenje, ciljanje vrijednosti, e, ciljeve i regionalizaciju. Mi smo pokušali uskladiti e, regionalizaciju sa pojednostavljenjem, da imamo bolji, jednostavniji okvir koji će biti jasniji, jasniji za sve one koji ga moraju primijeniti, da imamo i bolje definicije svega onoga što se ovdje tiče ciljeva a ne zahtjeva. Jer postoje po meni neke druge formule koje su možda bolje, primjerice oni pokazatelji učinkovitosti. I zatim moramo uvijek imati na umu ono što smo uvijek htjeli ovdje u odboru, a to je da imamo taj najviši održiv prinos koji bi mogao biti pokazatelj e, kojeg će svi moći prihvatiti. Ja sam naravno u potpunosti spreman saslušati vaše komentare, vaše sugestije, do sad ih nije bilo, ali kao što sam rekao, sada je tekst pred nama, a u svibnju ćemo onda voditi pravu raspravu na temelju tog teksta. Hvala vam na ovoj iscrpnoj prezentaciji. Sada izvesti u sjeni gospođa Brijano. E, grazie. E, Hvala lijepa. Želim zahvaliti gospodinu Mateu na ovom e, vrlo sveobuhvatnom izvješću, ali neće moći intervenirati e, kada se radi o svim ovim točkama, jer moramo imati zajednički tekst. Međutim, mislim da se dotakao svih onih e, pitanja vezano za tehničke mjere, zabrinutosti vezane za Europski parlament a i ono i one prioritete na koje se moramo usredotočiti, kao što je definicija ciljeva umjesto targeta, e, tema regionalizacije za koje postoje velika očekivanja, a i e, spominjanje određene fleksibilnosti e, koja se traži od nas i cijela tema pojednostavljenja. Jedan od aspekata koji nas e, najviše brine je prijedlog koji je dala komisija u uredbi e, tako da je kvantitativni target stavila e, za, na 5% za ulov malih, premalih riba. Taj cilj nije se ne temelji na znanstvenim nalazima jer svaka vrsta kad bi imali podatke za svaku vrstu mogla imati različite ciljeve i zato mi znamo da i e, Vijeće je protiv toga i da je komisija e, se pokazala otvorenom da se pronađe, pronađu neka druga rješenja, možda e, najviši održivi prinos ili nešto kako bismo mogli izmjeriti pokazatelje uspješnosti koji su izvedivi. Jučer kada smo govorili o odbacivanju riba, a to me brine i kada e, se radi o e, gospodarenju malom pelagijskom ribom u Jadranskom moru. Dakle, ako se ne temeljimo na znanstvenim e, podacima, vrlo je teško postići takve ciljeve i zato trebamo još raditi kako bi pronašli rješenje. Druga tema je, e, su zaštitne mjere koje su s jedne strane važne, jer ako nam znanost pokaže da je neki stok u krizi, da uspijemo pravovremeno djelovati. Zato komisija predlaže da se intervenira kada e, dobijemo e, znanstveno mišljenje da postoji potreba za hitnu intervenciju kako bi zaštitili E, morske vrste. Znamo da se vijeće s time ne slaže, a i želimo shvatiti na koji način možemo ići dalje po tom pitanju, jer s jedne strane moramo e, na neki način e, osigurati održivo gospodaranje našim resursima, a isto tako bismo želili moći intervenirati zajedno sa vijećem i komisijom, pa moramo pronaći određenu ravnotežu. Drugo, drugi važan aspekt e, o kojem je govorio Mato e, je vezan za regionalizaciju. Ovdje je jasno da regionalizacija mora intervenirati e, u norme koje predviđa zajednička ribarovna politika. Ali to bi moglo dovesti do boljeg gospodarenja i dati fleksibilnost tom sektoru, a to je izuzetno važno. E, još sam nešto zabilježila. Ja bih e, željela shvatiti, ali vidjet ćemo koji će nam dati prijedlog ma e, mato, koje su zaštićene vrste, a koje su zabranjene vrste. Jer ovdje postoji određena kontradikcija i postoje poteškoće u primjeni. Slažem se kada se radi o međunarodnim sporazumima, a u ovom trenutku mogu stati na ovome trudit ćemo se svi zajedno kako bi e, pronašli najbolje moguće rješenje. Thank e Hvala vam, sada gospodin Van u ime ECR-a. Hvala lijepa kolegi Matu na svim naporima i na suradnji. Sa nestrpljenjem očekujemo ovaj tekst kojeg ćemo uskoro zaprimiti u papirnatom obliku. Jer što se tiče mjera, moram reći da je to nešto e, što me itekako zanima. I stoga sam jako znati željan i s nestrpljenjem očekujem tekst. Htio sam se sada malo pobliže usredotočiti na jednu točku koja je za mene vrlo važna. Iz odbora za okoliš nisam vidio dobar dokument, niti u vijeću nisam vidio dobar prijedlog. Neke države članice tu e, se pomalo protive tome, a drugi kažu da ako nećemo moći usvojiti nove tehničke mjere, da ćemo onda nastaviti primjenjivati stare tehničke mjere. Ali ako to napravimo, onda to neće biti dobro rješenje. Već od 1998. imamo ove mjere i ova pravila, a dosta se toga promijenilo od tada. Da se dakle ponovno vratimo na postojeće odredbe, mislim to je za mene neprihvatljivo rješenje. Zatim, kod uh, ribarskih udruga bi se trebali isto tako još jednom e, posavjetovati što se tiče ove e, tehnike e, pulsiranja, dakle tehnika ulova pomoću pulsiranja i da vidimo hoće li možda odbor za okoliš tu naći neko dobro rješenje, onda se možemo s time možda složiti. To je tehnika koja je sad već dosta zrela, koristi se već 10 godina, omogućava uštedu goriva, to je tehnika koja nam omogućava da značajno smanjimo broj e, odbačenog ulova, čak do 40%. I ako ta tehnologija već postoji, onda bismo trebali ju i koristiti i zabrati. Dakle, doista bismo trebali pogledati iskustva. E, neki su već godinama i uložili u e, tu praksu i onda zatim i ne uspijevaju tu praksu pretvoriti u nešto što je općenito prihvaćeno. Mislim da smo imali i dobre istraživanja vezano uz tu tehniku koja već postoji mnogo godina. Neki još traže daljna istraživanja. Kažu da još tu ima nekih problema, ali ja mislim da bismo trebali polako to sve privesti kraju. Komisija je u svom prijedlogu iznijela i e, vrlo e, dobra, dobre temene i ishodne prijedloge i trebali bismo podržati ovakav danji razvoj ribarstva jer to može biti samo uspješno. Toliko o tekstu gospodina Mate i toliko o mojim komentarima. Hvala. Hvala. Gospodin Afronte ima riječ. Hvala. Kao što je rekao izvjestitelj, imamo već šestu razmjenu mišljenja, neke stvari su već rečene, neka stajališta su se već formirala i pojasnila, jer kao što je Mate rekao, mi smo malo doprinijeli u ovoj fazi, međutim čekamo da vidimo tekst kako bi dali malo veći doprinos. Postoje velika očekivanja kada se radi o ovim tehničkim mjerama mi smo to također stvorili, susreli smo se s dionicima koje je Mato pozvao, ali izvjestitelji u Sijene su to organizirali na svojim područjima i u Briselu. Očigledno je postoje velika očekivanja zato što je to važna regulativa koja obuhvaća jako mnogo toga i vrlo je inovativna. I zato imamo i pozitivna očekivanja kada se radi o pojednostavljenju, o brisanju ili o e, reasopciji 32 e, pravila koja već postoje e, kako bi to sažili u jedno. Dakle, to je vrlo široko područje i jako važno područje i, i zadovoljni smo što će se to primjenjivati, međutim isto tako moramo vidjeti koji će rezultati biti. Imamo i očekivanja vezana za e, upravljanje e, s obzirom na rezultate. To je zapravo veliki eksperiment da ostavimo veliku slobodu državama članicama pomoću regionalizacije kako bi odgovorile na te tehničke mjere i na te tehničke zahtjeve. Osim postavljanja nekih e, tehničkih e, temelja koji su e, u bazi te regionalizacije, baš zato što ostavljamo tako veliko manevarsko područje država član, državama članicama, dakle jedine čvrste točke su ciljevi koje trebamo postići i zato je, trebamo zadržati ciljeve o kojima govori komisija. Jer ako malo popustimo E, kada se radi o ciljevima i ne uzmemo te ciljeve koji su e, brojčani ciljevi, naravno možemo razgovarati o ovih 5%, možemo ga zamijeniti s nekom drugom brojkom, ali moramo imati precizne i brojčane ciljeve, jer inače ćemo raditi tri ili četiri godine kako bismo uspostavili regionalizaciju, kako bismo na kraju vidjeli da e, ciljevi nisu bili ono target nego ciljevi i nećemo znati jesmo li se e, uopće, približili a nećemo imati niti e, mogućnost da se suočimo sa ciljevima koje smo postići jer brojka je brojka ako kažemo da moramo postići 5% a nakon 5 godina smo postigli 15% onda znamo da postoji nešto što možemo kvantificirati dok jedan generički opći cilj se može tumačiti na razne načine i onda e, često kao što se radi o, kao kad se radi o e, direktivama Europske unije koje ostavljaju e, toliko prostora državama članicama, vidjet ćemo da nakon pet godina smo se udaljili od svih ciljeva koje smo si postavili na početku. Međutim, ti numerički kvantificirani targeti nam točno pokazuju idemo li u pravom smjeru. Možda strategija o morskom ribarstvu koja je izuzetno važna, a izvjestitelj je to nekoliko puta spomenuo, ja se slažem, da se tu može e, pomaknuti nešto kada se radi o ciljevima, a ne o targetima. Međutim, ja mislim da je bitno imati upravo te numeričke targete, jer u samoj definiciji mislimo da ovaj pojam targeta je mnogo e, bitniji e, od ovog e, pojma kojeg sada imamo, a to su pokazatelji učinkovitosti. Teško je naravno razgovarati o tim tehničkim temama, a da nemamo tekst pred sobom, zato se radujemo izvješću izvjestitelja kako bismo mogli ući upravo u meritum konkretnih stvari. Hvala. Hvala vam. Malo zaostajemo. Pa ću sada dati riječ komisiji, to je gospođa Eliza Role. Molim vas, budite kratki, znam da to možete kako bismo se držali zadanih vremenskih e, rokova. Hvala vam. Hvala vam gospođo predsjedavajuća i hvala izvjestitelju i svim izvjestiteljima u sjeni na javljenjima za riječ. Biću jako kratka. Samo da kažem da svakako pozdravljamo izvješće gospodina Mate. Nismo doduše još vidjeli pa ne možemo komentirati tekst, ali možda da samo kažem dvije stvari, vrlo kratko. Što se tiče ciljeva, kao što smo prije rekli, u izbornom prijedlogu komisije smo to uveli zbog toga što smo se htjeli pobrinuti da imamo pristup koji se temelji na rezultatima. Mi smo to jako opširno eh, raspravili u vijeću i eh, iako je stav vijeća pomalo različit o tome, mi smo ipak pokušali prenijeti to da ako ne možemo provjeriti učinkovitost tehničkih mjera, da će biti vrlo teško ih onda s vremenom revidirati. E, dakle, za uzvrat, za regionalizaciju mi smatramo da je vrlo važno da imamo e, robustne pokazatelje. Ne znam točno što su ovi pokazatelji učinkovitosti, bit će nam vrlo zanimljivo to vidjeti u izvješću izvjestitelja da vidimo o čemu se tu radi u praksi. No, opet, mi smo oprezni što se toga tiče. Drugo pitanje tiče se možda zapravo jednog pojašnjenja. Gospodin Mato je u svojem javljenju za riječ, pa i što se tiče ciljeva rekao da ako imamo eh, MSYD da to nije isto kao i kad imamo odluke koje se donose u okviru sudlučivanja. Jer ova okvirna direktiva o pomorskoj strategiji koju je izdala komisija, da to nije um, jednako vrijedno kao neki drugi komad zakonodavstva koji se donosi u okviru uh, postupka sudlučivanja. Mislim da tu trebamo također biti pažljivi. Bilo da se radi o sudlučivanju ili ne, tu se radi o zakonodavstvu Europske unije o zakonodavstvu Europske unije gdje imamo snažnu strategiju s kojom želimo postići e, dobru situaciju u okolišu do 2020. godine i tu su države članice se obvezale da će transponirati tu direktivu u nacionalno zakonodavstvo. Dakle, ne bismo smjeli reći da je e, zakonodavstvo Europske unije važnije od nacionalnog zakonodavstva. Moramo moći poštivati načelo subsidijarnosti da dakle tamo gdje su države članice transponirale e, to u nacionalnom zakonodavstvu i gdje su same postavile ciljeve i targete, dakle ciljene vrijednosti vezano o tome kako da postignu dobru situaciju u pitanju okoliša da to možemo poštivati. No, sve u svemu mogu reći da se veselimo izvješću i da se veselimo nastavku odlične suradnje koju smo imali do sad. Hvala vam. Merci Elisa. Je repasse Hvala. Ponovno predajem riječ e, Gabrielu Matu. Sí, muchas gracias a todos los que han intervenido brevemente porque creo que... Hvala. Hvala svima koji su se javili za riječ, samo vrlo kratko. Nije još sve odlučeno, ali mislim da idemo svi otprilike u istom smjeru. E, kolega Verno, kada sam govorio o 5%, da, točno. Pokazatelj učinkovitosti će biti, ja mislim, dosta dobar instrument od pomoći, a ova poveznica sa ovih 5%, kao što je rekao već i zastupnika fronte, tiče se toga da su to brojke koje se mogu promijeniti. Naravno da bismo trebali imati na umu neke brojke, ali neovisno o tome koje brojke navodimo, uvijek to mora biti utemeljeno znanstvenim saznanjima. Nema nikakvog smisla da samo iznosimo brojke, a da za to nemamo nikakvih temelja. mi mislimo da bi e, dobar temelj bio najviši održiv prinos za ovo. Ali, eto, kao što sam već rekao, ne možemo govoriti o brojkama, a da nemamo nikakvo odgovarajuće znanstveno utemeljenje za to. Što se tiče zaštitne klauzule, u potpunosti se slažem s time, uvijek je dobro ugraditi u zakonodavstvo takve zaštitne klauzule kojih se zatim naravno svi trebaju pridržavati. Što se tiče zabranjenih e, divljih vrsta, onoga što je rekla kolegica Brijano, u biti je to jako jednostavno. Imamo četiri e, vrsta koje se navode u prilogu broj 1. Mi smo ih uključili u prilog broj 1 i s time smo već okupili sve vrste u samoj uredbi. E, Peteru, da, e, točno, ja se slažem s tobom, ne bismo trebali živjeti u prošlosti, već bi se trebali prilagoditi budućnosti što se tiče dakle ove tehnike sa pulsiranjem. Ne znam bih li tu bio toliko smion e, kao ti, ali u svakom slučaju mi govorimo o tome da se moramo prilagoditi modernim tehnologijama. Mi živimo u 21. stoljeću, ne možemo više razmišljati kao u 19. stoljeću. Tehnike, tehnologije se mijenjaju, samo se razvijaju i mi trebamo ići korak, e, ići s njima korak u korak. Nekima se to bolje sviđa, nekima manje. Ja sam e, malo suzdržaniji što se tiče ove tehnike ulova, ali u potpunosti se slažem s tom što se tiče samog načela. Zatim, gospodina Fronte, koji je dao velik doprinos, slažemo se što se tiče pojednostavljenja i regionalizacije. Moramo pričekati da vidimo rezultate. A ti planovi upravljanja koji se temelje na postizanju rezultata e, i što se tiče samih ciljeva, po tom pitanju se u potpuno slažem s tobom, imaš pravo, a u suprotnom bi naravno bilo jako teško e, dobro osmisliti regionalizaciju. Što se tiče komisije, hvala ti lijepa Eliza, mi se također slažemo s time da su ciljevi ovdje kako bismo imali e, odgovarajuća jamstva u smislu da ćemo ih doista i postići. Ja ne gledam s visoka na bilo koji komad zakonodavstva, dakle kada se radi o zakonodavstvu koji se ne donosi u okviru postupka odlučivanja, naravno da ne. E, naravno da mi je draže postupak suodlučivanja, e, a ne ovaj neizravni način donošenja zakonodavstva, iako je on u potpunosti legitiman. I uz svo ispunjenje i ispoštivanje direktiva mi želimo da ove direktive idu u jednom drugom smjeru nego što nam se to čini da proizlazi iz prijedloga komisije. Jer odlučuju tu 28 država članica i ne bismo trebali te direktive proglasiti najvažnijim zakonima. Trebali bismo vidjeti što je moguće usvojiti u okviru suodlučivanja. Naravno, e, sa delegiranim aktima smo fleksibilni, smo brži, to je točno, ali onda u praksi vidimo da to i nije uvijek u potpunosti tako. i da bi bilo možda bolje da smo to napravili u okviru sudučivanja. No, suradnja s komisijom i vijećem je doista bila izvrsna što se tiče ovog dosjea. E, doista iskreno vjerujem da e, razlike među nama nisu toliko velike. Mislim da nismo toliko jako e, udaljeni jedni od drugih i siguran sam da ćemo E, se uspjeti približiti zajedničkom cilju. A cilj je taj da imamo dobru regulativu koja će biti jasno razumljiva, koja će se moći dobro primijeniti i lako e, je se pridržavati. To će biti velik uspjeh, a ako ne, onda ćemo doživjeti neuspjeh kao i toliko puno puta prije. Hvala vam. Hvala, Gabriel. Rok za amandmane je 12.6. ali rasprava je 30.5. Rok za amandmane 12.6. Glasovanje u odboru 12.7. Glasovanje na plenarnoj sjednici u rujnu, dragi Gabriel. Dakle, držat ćemo se ovih rokova. Sada prelazimo na sljedeću posljednju e, točku dnevnog reda za jutros. A, Dakle, radi se o višegodišnjem planu za male pelagijske stokove u Jadranskom moru i za ribarstvo koje iskorištava te stokove. Ovo izvješće je e, u nadležnosti EKR-a. Gospođa Tomašić je izvjestiteljica. Molim vas za pažnju. Ako želite izaći, izađite, ali tiho. poštovanje za izvjestitelje. Dakle, kao što sam rekao, e, gospođa Ruža Tomašić je izvjestiteljica za ovo izvješće i danas ćemo e, čuti njezinu, e, njezino predstavljanje, a nakon toga ćemo čuti komisije. Da ćemo isto tako riječ komisiji, gospođi Veroniki. Gdje ste? Evo tu ste. Nekako se komisija raspršila po dvorani danas. E, čini se da su predstavnici komisije vrlo brojni u našem odboru, ali tim bolje. Gospođa, e, gospođo Vejs, e, i imate riječ. Hvala. Broj predstavnika iz glavne uprave Mare pokazuje koliko nam je odbor za ribarstvo važan. Nastavit ću na engleskom. Ako mi dopustite, e, htjela bih vam prije svega predstaviti naš prijedlog i to prije svega tako što ću staviti e, ovaj prijedlog u širi kontekst, zatim ću definirati ciljeve prijedloga, a nakon toga ću opisati glavne elemente tog prijedloga. Nije tajna da je opći kontekst e, zajednička ribarstvena politika od 2013. godine, čiji je cilj postizanje E, maksimalnih e, stopa e, izlova i sve mjere upravljanja trebaju se temeljiti na znanstvenim dokazima i nadalje prioritetni instrument za provedbu tih ciljeva, odnosno ostvarivanje tih ciljeva su višegodišnji planovi. druga komisija je usvojila prvi prijedlog za višegodišnji plan e, u, u sredozemlju. Ovo je treći prijedlog nakon reforme za višegodišnje planove. E, imamo i prijedlog za e, Baltik koji je već usvojen, a tu je i prijedlog za Sjeverno more. Prijedlog koji se odnosi na Jadransko more obuhvaća e, male pelagijske stokove i to četiri e, stokove. E, srdele, inčune, srdele, skuše i šarune. Uglavnom se to odnosi na Italiju i Hrvatsku, a u puno manjoj mjeri na Sloveniju zbog vrlo niskog obujma E, lova na koji otpada, koji on je predstavljen 0,1% e, ulova. Ove dvije zemlje obuhvaćaju 98%, e, Italija 39%, Hrvatska 60%. Mi vjerujemo da ovaj prijedlog će označiti još jedan miljokaz u našem pristupu upravljanju stokovima na Mediteranu, a kao što znate to je morski bazen gdje riblji stokovi su doista u lošem e, stanju. E, više od 90% e, stokova je predmet prekomjernog izlova mi pokušavamo to e, riješiti putem procesa iz Katanije. Kao što znate, nakon e, niza sastanaka na visokoj razini te intenzivnih pregovora na međunarodnoj razini, uspjeli smo osigurati predanost velikog broja partnera na Mediteranu kako bismo osigurali e, desetogodišnju strategiju za održivo ribarstvo. Radi se o deklaraciji Mad Fish Forever o kojem je e, glavni direktor već govorio. Drago nam je da je ta deklaracija nedavno potpisana u Valeti. Prijedlog u kojem danas razgovaramo još je jedno važno postignuće u ovom kontekstu. Njegovo usvajanje bi pokazalo da naši partneri na Mediteranu doista e, misle ozbiljno, kao i što bismo i njima pokazali da smo spremni brzo preuzeti i usvojiti mjere za e, stokove koje se jako eksploatiraju e, na Mediteranu. Kad pogledamo stanje na Jadranu, e, dakle kad je riječ o stokovima srnela čuna, njihov loše stanje potvrdio je i E, STECF i GACM e, s AC. Dakle, to je preloš, dakle nije dovoljno dobro stanje e, da bi osiguralo održivost stokova. Dakle, 2015. godine ulovi srdela bile su tri puta veći od poželjenih, požnih. Mm, a isto vrijedi i za inčune. Njihov ulog bio je dvostruko veći od održive razine. Dakle, tijekom e, e, dugog razdoblja znanstvenici su pokazali da ako se nastavi s ovakvim e, prekomjernim lovom, vrlo je vjerojatno da će između 2020. i 2030. godine ti stokovi na neki način doživjeti kolaps. Što bi značio taj kolaps? E, to bi značilo da bi e, se trebalo prestati s tim e, ribolovom i obujam ulova čija je vrijednost 75 milijuna eura, dakle taj prihod bi nestao, jasan vam je i socioekonomski učinak. Dakle, svjesni smo tredna i moramo reagirati odmah. Sada je potencijal oporavka stokova i dalje velik. sadašnja dosadašnja praksa pokazala je da su ovakvi više godišnji planovi učinkoviti eh, u sprečavanju ovakvih eh, trendova. To uključuje i malu pelagijsku ribu eh, i u drugim morskim bazenima. Dakle, mi smo zapravo promijenili trend koji je počeo prije 15 e, godina i sada je 39 stokova u toj situaciju, situaciji. E, mi naravno želimo postići održive razine prinosa, a to znači i profitabilne flote. Isto tako naglašavamo važnost i koliko je hitno e, provoditi višegodišnje planove na Mediteranu. Glavni ciljevi su E, dobro stanje stokova, e, uključujući i glavne e, ciljeve zajedničke ribarstvene politike. Želimo i konsolidirati sve napore i sve upravljačke mjere koje već sada postoje za male pelagijske stokove na Jadranu. Ono što se sa, s čim se sada suočavamo je fragmentiranost. Imamo više okvira za upravljanje male, malih pelagijskih stokova, dakle na razini Italije, Hrvatske i Slovenije. Dakle, svi oni imaju nacionalno upravljačke planove e, u okviru takozvane mediteranske regulative, ali e, Trebamo znati da se te mjere primjenjuju isključivo na teritorijalne vode tih e, zemalja. Na razini Europske unije smo usvojili plan za odbacivanje koje se odnosi na pelagijske vrste e, na Jadranu e, za 2015. godinu i taj plan će prestati važiti krajem ove godine. Isto tako Komisija za Mediteran je usvojila plan za upravljanje 2013. godine, međutim e, sama, sam cilj e, i mjere za njegovo ostvarivanje nisu implementirane u potpunosti. Zadnja mjera usvojena 2016. godine kojom se usvaja, e, usvaja limit za ulov do 2018. godine. Unatoč ovom kompleksnom okviru odnosno ovaj kompleksni e, okvir treba promijeniti. Prema našem planu mi bismo se htjeli e, riješiti te fragmentacije. Želimo jedan e, okvir koji ne bi bio tako težak za implementaciju. Želimo konsolidirati ove parcijalne pristupe upravljanju i omogućiti uvođenje sustava koji uzima u obzir regionalne okolnosti i primijeniti želimo pristup regionalizacije putem višegodišnjeg plana. Također bih htjela istaknuti da smo mi e, iznijeli plan koji se temelji na kompromisu koji je usvojio parlament, a odnosi se na višegodišnje planove. E, tada smo govorili o Baltičkom moru. Dakle, mi ćemo se držati tih elemenata i želimo replicirati ono što je usuglašeno e, između institucija. Sada bih htjela istaknuti glavne elemente. Imamo definiciju ciljanih vrijednosti i referentnih točaka, zatim tu je provedba tehničkih mjera i pristupa regionalizacije i treći element su e, specifične, odnosno konkretne kontrolne mjere za pelagijske stokove. E, glavni element je definicija stopa ribolovne smrtnosti, što je bitno za definiranje količine i isto tako e, E, imamo i e, mjere koje se odnose na e, biomasu u slučaju da stokovi padnu ispod dopuštenih bioloških razina. Isto tako trebamo uzeti u obzir ključne karakteristike koje se odnose na Jadran. Kontrolne mjere koje su, su osnažene, ispričavam se, možete li molim vas završiti? Evo, završavam. Samo bih htjela na kraju istaknuti da pripreme za ovaj plan e, su dugo trajale, više od Dakle, tijekom e, zadnje tri godine surađivali smo s industrijom, sa znanstvenicima, sa dionicima, prije svega sa znanstvenim e, savjetodavnim odborom za Mediteran i mi smo prihvatili većine, većinu njihovih komentara i razmišljanja i na kraju bih htjela da mi doista vjerujemo da je ovo važan instrument i da je jako važno da se dogovorimo brzo kako bismo pokazali da doista želimo popraviti situaciju, odnosno stanje na sredozemlju i doista se držati naših e, obveza iz deklaracije e, Medfish Forever. Hvala gospođo Vejs, hvala vam na e, vrlo kratkom izvješću i sintezi. Šalim se. Sada predajem riječ gospođi Tomašić, izvjestiteljici za ovo izvješće. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Jadransko more važno je područje sredozemlja i čini ukupno jednu trećinu vrijednosti ukupnog iskrcaja. Pelagijske vrste u Jadranu čine znatan izvor prihoda i uglavnom ih love Italija i Hrvatska, a na području sjevernog Jadrana Slovenija ali ona čini manje od posto ulova, te Crna Gora i Albanija također su sa vrlo malim udjelom ulova. Naravno da smo svi zabrinuti zbog stanja stokova u Mediteranu, posebno za određene vrste čiji fondovi su sve manji. Prekomjerni izlov nije zapravo jedini uzrok trenutačnog stanja, tu su i loše upravljanje, nedostaci u postojećoj regulativi, različite vrste zagađenja kao i klimatske promjene sve je to uvelike utjecalo na trenutnu situaciju ribljih stokova u sredozemlju važno je istaknuti da za određene vrste nemamo dovoljno podataka ili se podaci razlikuju u većini slučajeva nisu znanstveno utemeljeni i zapravo imamo samo djelomičnu sliku stvarnog stanja italija hrvatska i slovenija već dulje vrijeme zalažu se za zaštitu stokova kao i za zaštitu ribarskog sektora na području jadranskog mora jadransko more je pretežno zatvoreno relativno plitko specifične konfiguracije dna i strujanja te zaslužuje posebnu pažnju i regulaciju trenutačno je ribolov pelagijskih stokova u jadranu uređen u skladu s nekoliko pravnih okvira na nacionalnoj razini na razini eu a i na međunarodnoj razini hrvatska italija i slovenija donijele su nacionalne planove upravljanja opća komisija za ribarstvo sredozemlja na međunarodnoj razini donijela je plan upravljanja i hitne mjere u posljednje dvije godine provode se različite mjere kao što su ograničenja ribolovnog napora i kapaciteta prijedlog plana iznimno je važan prije svega jer je to prvi plan na mediteranu. prijedlogom se predlažu znatna ograničenja ulova srdela i inćuna. ribolov male plave ribe izuzetno je važan za italiju i hrvatsku a konkretno za hrvatsku jer to je najvažniji dio ribarstva i o plivajućarskom ulovu ovisi cjelokupna industrija prerade ribe kao i uzgoj tuna. Upravo su sve to razlozi da izradi ovoga plana pristupimo svi zajedno na vrlo oprezan i odgovoran način. Želim naglasiti da će promjene u regulaciji pelagijskog ribolova imati izrazite socioekonomske posljedice. Svaka promjena odredit će budućnost cjelokupne ribarske industrije. Uvođenja kvota zapravo bi značilo potpuni preokret u upravljačkom smislu. Ovo je za sad tek prijedlog plana kojeg treba razrađivati. Vjerujem da ćemo kao i do sada zajednički naći rješenja rješenja kojima ćemo osigurati zaštitu ribarske industrije kao i zaštitu ribljih stokova odnosno nastojat ćemo osigurati održivo ribarstvo na području jadrana. a e, gospodo iz komisije da mi pomognete u mome izvješću ja bih vas molila da mi odgovorite na nekoliko pitanja ako nemate vremena sada a bar na pismeno. dakle prema dostupnim informacijama internetsko javno savjetovanje provedeno je samo za sjeverni jadran dakle zonu g seventeen Prijedlog plana sadrži i zonu G18, odnosno Južni Jadran. Koji su razlozi da je u prijedlog plana dodan i Južni Jadran, odnosno zašto nije provedeno javno savjetovanje i za taj dio? Drugo, da li su provedene konzultacije o prijedlogu plana s nadležnim tijelima država članica na području Jadrana i ako jesu, koji konkretno prijedlozi država članica su uvršteni u ovaj plan? Treće, u obrazloženju navodite da će za prijelazno razdoblje vjerojatno biti potrebno smanjenje u sektoru ribarstva uključujući razine zapošljavanja i ukupni prihod sektora. Kako se ulovi budu smanjivali prve prodajne cijene vjerojatno će se povećati. Sektor prerade posebno u Hrvatskoj i Italiji u tom slučaju morat će povećati udio uvoza iz drugih zemalja. Navodite da su dostupni i posebni financijski instrumenti i mjere za pružanje pomoći predmetnim sektorima tijekom tog prijelaza možete li konkretnije navesti koje su to mjere i instrumenti pomoći? posebno me interesira da li je za potrebe izrade plana provedena detaljna socioekonomska analiza o utjecaju potpuno novog sustava upravljanja na usko vezane industrije prerade i uzgoja tuna i da li će se prilikom određivanja mjera uzeti u obzir i koja je flota najviše doprinijela lošem stanju pojedinog fonda i sukladno tome raspodijeliti mjere ili će se bez obzira na to propisati svima jednake mjere. hvala vam lijepa. Merci, Ruža. Hvala, Ruža. Sada predajem riječ e, kolegama i to prije svega izvjestiteljima u sjeni. Elizabeta je prva. Elizabeta, izvolite. Hvala lijepa. E, vrlo brzo, zato što vidim da nemamo više vremena. Ja moram reći da naravno dijelimo zabrinutost e, vezano za situaciju spomenutih stokova. Međutim, ja bih željela podržati ono što je rekla izvjestiteljica, hrvatska izvjestiteljica, jer e, tu se dotičemo jednog, e, jedne teme koju treba zaštititi. Mi moramo tim stokovima vratiti živost, konzistentnost. Međutim, vjerujem da s obzirom da ovdje diramo u jedan vrlo živi sektor, koji je u Italiji izuzetno važan jer imamo 160 plovila, e, tisuće osoba koje rade u tom sektoru i tako dalje i tako dalje. Ja sam također željela pitati postoji li ideja da se stvore određene e, okrugli stolovi E, sa organizacijama proizvođača koje su prepoznate i priznate na određenom području. Jer mislim da postoje određeni e, modaliteti koji se mogu diversificirati sa minimalnom fleksibilnošću i koji bi mogli postići e, jednake ciljeve, a da na sigurniji način očuvamo proizvodne aktivnosti koje su povezane i koje treba očuvati, e, naravno e, očuvanjem i tih stokova o kojima smo govorili. Jasno je da postoji potreba da posebno e, pazimo na obalni pojas jer to je ono što je najkrhkije i najranjivije i postoje toliko konkretnih stvari i ako slušamo i ako surađujemo s onima koji su na prvoj crti, e, možemo dobiti e, jednake i bolje rezultate. Grazie, grazie. Hvala. Hvala gospodine predsjedatelju. E, dakle, postoje tri e, zemlje koje su izravno zainteresirane za ovo, osim Italije, to su Hrvatska i Slovenija. Prema nekim e, znanstvenim istraživanjima postoji prelov tih sardina i inčuna, dakle treba ograničiti njihov ulov. Međutim, ovdje ne govorimo o o e, nekim kvotama koje treba, e, koje treba e, utvrditi. Ovaj prijedlog uredbe zapravo govori samo o ograničenju smrtnosti i biomase proizvođača na kojima Europska unija može intervenirati pomoću nekih uredbi i regulativa tu postoji jako mnogo diskrecijskog prostora za komisiju koja e, će to temeljiti na znanstvenim istraživanjima. Naravno, moramo govoriti o mogućnosti da uključimo e, sustav kvota za male pelagijske ribe e, u Jadranskom moru. Isto tako, trebamo sa više strana uvesti određene kriterije E, ti kriteriji ako se e, strogo pri, e, ko strogo primjenjuju oni će zapravo penalizirati one koji su već pokrenuli određene politike vezane za veće, veću ravnotežu na tržištu zato bismo mogli usvojiti neke druge kriterije kao što su e, tip plovila ili sustav ulova. Zato mislim da će kvantifikacija kvota se trebati uspostaviti tek kada se uspostavi broj ovlašćenih e, tijela. Dakle, preporuka 40 kroz 2016 kada se radi o e, ulovu, e, o ribarstvu na sredozemlju govori o hitnim intervencijama za male e, pelagijske ribe 2016. i 2017. godine u Jadranskom moru. Uspostavljena je radna skupina koja će uspostaviti mjere za održivost malih pelagijskih stokova u E, u e, Jadranskom moru. Zato mislim da ne moramo aktivirati dodatne mjere kada još nismo uspjeli procijeniti učinke e, ovih odredbi koje su pokrenute tom preporukom. Kada govorimo o, uredbi, o današnjoj uredbi, vezano je za dodatne argumente vezane za kontrolu. To bi trebalo izmijeniti kako bismo poboljšali prijedlog za ovaj sektor. Hvala, kao i obično bili ste vrlo kratki. odnosno, nadam se da ćete biti vrlo kratki. E, to je dobar prijedlog, ali ovo izvješće je doista važno. Ne govorim o znanstvenoj potpori. Ovom izvješću to je nešto što zahtjeva e, višegodišnji pristup, međutim, o nekim stvarima treba razgovarati iako doista dajem prednost regionalnoj viziji, ta regionalna vizija mora biti različita jer su sve regije re, različite. Ono što je specifično za industriju u ovom području e, je drugačije od specifičnosti industrije na Baltiku. Jasno je da situacija nije jasna u tom području, da su e, pravila različita, da ih je teško provoditi i potreban je zajednički okvir. Održivost je nešto što treba imati prioritet i to je nešto što stoji i u prijedlogu komisije. No postoje određene stvari koje mogu izazvati probleme prema mom mišljenju. Jedna od tih stvari je učinak tog zakonodavstva na industriju. Nemamo E, ocjenu na, dakle, vezanu e, uz socijalne učinke u Italiji i Hrvatskoj, dakle što je s radnim mjestima i što komisija e, predlaže da se to nadoknadi. Jer mala industrija u tom području je pogođena time. Isto tako, koliko sam shvatila, nema proračunskih e, implikacija, zato što postoje neki financijski instrumenti koji su e, predviđeni za ovakvu e, situaciju, ali bih htjela da komisija bude konkretnija kad govori o tim financijskim instrumentima. Kad je riječ o ribolovnom mortalitetu, odnosno smrtnosti i maksimalnom održivom prinosu, moramo se toga držati, dakle tih limita. Zatim e, elektronički e, očevidnici mogu predstavljati problem. To se treba koristiti za svrhu nadzora, ali te kontrole moraju biti učinkovite. E, sustav kontrole, odnosno nadzora i praćenja plovila koje su duže, koja su duža od 8 metara. Dakle, taj sustav praćenja tih plovila može biti problematičan. To je možda previše kontrole za ovakvu vrstu plovila. A kad je riječ o e, notifikaciji, odnosno obavijesti u smislu e, provedbe obveze iskrcavanja, i tehnički zahtjevi za luke. Dakle, nisam sigurna ili ovo područje spremno pridržavati se ovog pravila. I bojim se da provedba prijedloga bi mogla biti problematična u određenom smislu. E, hoću reći da imam puna amandmana. Odlično. Nemam, nemam sumnje da imate amandmate, amandmane. E, Marko, sada ste vi na redu. Imate maksimalnu minutu. Evo jednu, e, Medak je pripremio jednu višegodišnji plan koji nije uključivao kvote. Steks je rekao jasno da sa takvim modalitetima nikada nećemo e, postići ciljeve koje smo si postavili smrtnosti koje su e, fiksirane na znanstvenoj razini su zaista jako uske. Govorimo o 0,08, 0,11 za sardinu i ne postoji e, drugi put da dođemo do takve, takve niske smrtnosti ako ne tijekom e, kvote, e, kvota. Točka 4.4c govori da ove kvote za, ograničavaju 20% ribolovne mogućnosti i zato postoji određena zaštita ribara. Nekoliko puta je rečeno da moramo očuvati taj dio, a da očuvamo taj dio moramo očuvati resurse i kada se kvote oporave, onda će taj sektor ponovno imati svoj ekonomski, ekonomski razlog i situacija će se poboljšati. Inače, stalno govorimo da su stokovi previše iskorištavani, ali uvijek smo jako e, blagi kad za ograničavanje stokova. A dvije stvari ne idu jedna s drugom. Hvala i na kraju gospođa Brijano. Imate stvarno malo. Samo jedno pitanje. Koji su se dionici poslušali? Jer kada sam išla po teritoriju vidjela sam da postoji dosta zabrinutosti. I zašto nije uzet u obzir posao koji je predložio Medak e, kada se radi o dionicima i e, znanstvenim podacima? Istina je da moramo e, očuvati resurse kako bi e, zaštitili ribare, ali moramo paziti da ribari ne nestanu prije nego što se oporave stokovi. Hvala. Podsjećam da imamo e, i razminu mišljenja u lipnju. A sada za kraj predam ponovno riječ gospođi Ruži Tomašić ako nešto želi još reći. Nemate ništa u redu. Svatko može predati amandmane koje želi u svakom slučaju ovo je doista važno izvješće za Jadran. Hvala dragi kolege, hvala što ste sudjelovali u svim ovim raspravama. E, nastavljamo s radom u e, 15 sati. Hvala i prevoditeljima što su doista e, debelo prekoračili svoje radno vrijeme.